Mes chers amis. Dragi moji. Molim vas, smjestite se. Antonio, sjedi. Molim te. Hvala. Hvala, hvala. Sjednite, molim vas. svi Na početku vas želim podsjetiti da ćemo imati izravni prijednos na stranici parlamenta, osim ovih točaka o kojima će se raspravljati za zatvorenih vrata. Mimo toga i ukoliko nema prigovora, predlažem da se usvoji dnevni red. Nema nikakvih problema s tim u vezi, primjedbi, prigovora, dakle smatramo dnevni red usvojenim. Evo, prvo imam dobrih vijesti. 21. siječnja 2015. godine održat će se domjena kod 18.30 u e, salonu za članove, za zastupnike, dakle svi koji su zastupnici e, članovi ovog odbora i naši suradnici su pozvani. Također pozdravljam danas posjetitelje koji rade u parlamentu nizozemske i to u klubu zastupnika naše kolege Petra Van Dalena. Oni su tu. Dakle, čujte, želim vam dobrodošlicu i nadam se da ćete dobro iskoristiti rad našeg odbora. Također bih želio pozdraviti i e, zaslanstvo ribara i franskih ribara iz Padkalea, ali a, tu su, sjajno. E, pozdravljam njih, dakle. Već sam ih pozdravio danas u podne, s obzirom da sam ručao s njima. Usvajanje zapisnika od 5. i 6. studenog. Imali primjedbi? Ukoliko nema, smatram da je usvojen. Prelazimo odmah na glasanje. Vidio sam da je gospodin Kobrn tražio riječ. Okay. Uh, Alan, upravo sam doznala iz tajništva da postoji tehnički uh, problem. Uh, rekla sam da želimo uložiti govor za delegirani akt komisije 4.4 na E, sastanku koordinatora. Oprostite, ali nije mi prije rečeno, moramo danas najaviti da zatražimo rok za ulaganje prigovora od dva mjeseca. E, kao prvo tražimo produženje od dva mjeseca i kao dva e, mi ćemo uložiti prigovor. Oprostite, ali ovaj e, tehnički detalj sam tek sad saznala. Hvala. Dobro, urlike, nema problema. To je nešto što se ticalo sastanka koordinatora, malo priješnjeg sastanka koordinatora, ali sve u redu. Ja vam sad predlažem, dakle, recimo imate li svi svoje glasačke kartice? Gospodine Coburn, izvolite, imate riječ. Mikrofon. Siguran sam, gospodine predsjedavajući, da ste jasni o vezano da će UKIP dati podršku u ovom e, temi vezanoj za, za odbacivanje riba i da će s tim u skladu glasati. Nisam vam tražio obrazloženje glasovanja. Vi možete glasovati kako, kako se vama sviđa. Nema nikakvih problema. Dakle, imate svi svoje glasačke kartice? Dobro. Prelazimo odmah na prvo glasanje. Tu se radi o glasanju o obavezi iskrcavanja. Dakle, možemo odmah početi. Članak prvi, kompromis prvi. Elektroničko glasovanje, naravno.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 Zatvaram glasovanje. Adopté. Usvaja se. Kompromis treći. Otvaram glasovanje. Oh, sorry. Uh, Excusez-moi. Ispričavam se, dakle, odvojeno glasovanje. Prvi dio. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Deuxième partie. Le vote est ouvert. Drugi dio. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis, kompromis četvrti. Također se radi o odvojnom glasanju. Prvi dio otvoran glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Drugi dio. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 14. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Ono, Amandman 15. Identičan je 81. drugom i trećem. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Kompromis peti. Glasanje po dijelovima. Prvi dio. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Drugi dio. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 17. Identičan amandman 88, 89, 90, 91 i 93. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 95. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman stoti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman Prvi, Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se.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 Qu'est-ce qu'il y a C'est bien l'amendement 98 de... Radi se o amandmanu 98. drugi dio. To je usmeni amandman. Slažete li se? Otvaram glasanje. 98. amandman, usmeni amandman, otvaram glasanje, zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis šesti. Otvoram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis sedmi. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvoja se. Kompromis osmi. Otvaram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Prelazimo na amandman 20. koji je identičan 114. i 115. man. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo na 118. amandman po dijelima. Prvi dio. Radi se usmenom. Ne, ne. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Drugi dio. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 120. Po Prvi dio. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Drugi dio. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 121. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 122. koji je identičan amandmanu 123. 122. Denčan 123. Otvaram glasanje. 122 i 123. Da, upravo sam to rekao. Odbija se. Amandman 22. Podijelujemo u dva dijela. Prvi dio. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Drugi dio. Otvoran glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se.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 Usvaja se. Kompromis 2a. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 134. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 25. Idem identičan 138. 139. i 140. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 141. otpada. Amandman 143. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Glasamo u drugom dijelu 142. drugog amandmana. Imamo usmeni amandman. Otvaram glasovanje. Drugi dio. Otvaram glasovanje. zatvoram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 2b. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis deveti u dva dijela. Prvi dio. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Drugi dio. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 28. Identičan amandmanima 152. i 153. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis 2c. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 155 i 156 identični su. Otvoran glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Žao mi, identični su, odbačeni su. Amandman 158 i 159 identični su, otvaram glasanje. A to je jedan blok. Mikrofon. a Ok, tu, tu reviens en arrière. I Pogriješila sam. Krivo sam glasovala, ali se slažem. E pa moraš paziti s prstićima. Dakle, uzimamo u obzir primjedbu kolegice rodnosti. Dobro, ponovno ćemo glasati, molim vas. Dakle, radi se o amandmanima 155. i 156. ukoliko se slažete, dakle, da izađemo u susret kolegici Rodust. Dakle, otvoram glasanje. Zatvaram glasanje. I usvaja se s obzirom da je kolegica Radost vajno glasala. Sljedeći blok 158 i 159, jedan blok, otvaramo glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 29. identičan amandmanu 160, 161. i 162. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 163. Ne, dakle, prelazimo na amandman 30 i 165 koji su identični, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Svi su glasali? Usvaja se. Amandman 31. Identičan 167. 8. 9. i 170. Otvoram glasanje. Svi su glasali. Zatvoram glasanje. Usvaja se. kompromis 10. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Znam da ste brzi. Usvaja se. Amandman 179. kolege Kristensen. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 32. Drugi dio, 180. 181. koji su identični. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 33, 184, 5, 6, 7 i 8 identični su. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 189. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 190. Otvaram glasanje. Svi su glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 34. 191. drugi, treći, četvrti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 195. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromis 11. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se.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 Zatvaram glasanje. Usvaja se. Drugi dio. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 229. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 230. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 231. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 232. amandman, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Barem pučani svi isto glasaju. Amandman 234. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromis 13. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 237. Otvaram glasanje. To je amandman našeg bližeg kolege da. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromis 14. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 39. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 241. Ne, ispričam se. Amandman 40. Otvaram glasanje. Ispričam se. Šta kaže? Amandman 40. Otvaram glasanje. Otvaram glasanje. Usvaja se. Idem prebrzo, gospodine Kobarni, je to? Da, prebrzi se za sve. Ali vi ste ponekad prebrzi, ponekad pucate brže od vlastite sjene. Vi ste ponekad talični tom, ali bit ću malo spori, obećam. Idemo polakše. Ovo je jako važno za ribare, to nije šala. Vi nam to kažete, da? Hm. Amandman 41. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Gospodine Koborn, jeste glasali? Jesam. Glasao sam. Usvaja se. Amandman 46. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Imamo problem. Digni ruku onda, da li si za ili protiv? Protiv. Adopté. Usvaja se. Alors, euh, on est amendement 2. Amendement drugi. Otvaram glasanje. Probaj ponovno.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 61. 61. da. Otvaram glasanje. Amandman gospođe Toma. Vote fermé. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Donc, nous en arrivons au vote de la proposition législative. Prelazimo dakle na izmijenjeni zakonodavni prijedlog. Otvaram glasanje. izmjenjeni prijedlog zakonodavnog teksta. Otvaram glasanje. Svi su glasali, zatvaram glasanje. Usvojeno. Zakonodavni... zakonodavna uredba, dakle otvaram glasanje, svi su glasali, zatvaram glasanje. Usvaja se velikom većinom. Zahvaljujem vam, kolege. Prije nego vam predlažim da meni i izvjestiteljima u sjeni date mandat kako bismo što je brže moguće pregovarali, organizirali pregovore. Dajem vam na raspolaganje nekoliko minuta da se međusobno dogovorite po klubovima zastupnika, a onda ćemo preći na glasanje o mandatu koji će nam omogućiti da što prije počnemo s pregovorima. Posjećam vas da moramo požuriti tim u vezi. Imate dvije minute. What to do, what to do.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

Sada ćemo glasati o mandat, pregovaračkom mandatu. Otvaram glasanje za pregovarački mandat. Dakle, oni koji slažu, nek to napišu, odnosno pritimu gumba, koji su protiv. Svi su glasali? Zatvaram glasanje. Hvala. Dakle, Odobren je pregovarački mandat. Hvala na vašem osjećaju za odgovornost. Prvenstveno što se glasanje tiče vidjet ćete da smo u pravu što god bilo, a isto tako i što se tiče ovog glasačkog pregovaračkog mandata. Bio je jedan mali problem što se tiče amandmana kolegice Izabel Toma, ali to ćemo naknadno riješiti. Najviše hvala kolege, sada prelazimo odmah na sljedeće glasanje.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 o općoj komisiji za ribarstvo sredozemlja, GFCM-u. Dakle, odmah ćemo početi s glasanjem. Stanite kolege, molim vas, ovi koji ne ostaju, koje ne zanima rasprava glasanje, nek izađu odmah. Glasanje je ozbiljna stvar. I si Ukoliko hoćete raspravljati, izvolite, izađite, pa tamo raspravljajte. Voilà. Donc je passe au vote. Počnemo glasati. Amandman 25. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 3. Pardon, amandman 28. Otvaram glasanje. Tako je, malo da ga nisam ne vidio. Zatvoram glasanje. Odbija se. Amandman treći, otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Amandman 26. Pardon. Amandman 33. Otvoreno glasanje. Ispričavam se još jednom. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromis drugi. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis treći. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman šesti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis četvrti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman osmi. Usmeni amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 43. Ne, nije. Pardon. Sve ovo otpada. Prelazimo na amandman 9. Spričam se. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se amandman 10. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 11. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 45. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se amandman 13. Otvaram glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 14. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 49. Otvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 50 i otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 51. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 53. i 54. identični su. Otvaram glasanje. Usvaja se. 56. Otvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 58. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromis 5. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 61. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 18. Usmeni amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 17. i 62. amandman identični su. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 19. i 63. identični su. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 64. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman prvi. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis prvi. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo na glasanje o zakonodavnom o izmijenjenom zakonodavnom, zakonodavnoj uredbi. Otvaram glasanje. Radi se o prijedlogu, pričam se. Zatvaram glasanje. Usvaja se. A sada prelazimo na zakonodavnu uredbu, izmijenjenu. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje.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 se radi samo o jednom glasanju, jedinstvenom glasanju za zakonodavnu uredbu. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Hvala kolege i čestam izvjestitelji. Ha, ja sam izvjestitelj. <laughs> Ispričavam se. <laughs> On mi to još kaže. Ispričavam se, on mi je to rekao. <laughs> Nisam pazio. Sad se radi o sporazumu o partnerstvu između Tome, Svetog Tome i Principe. Otvaramo glasanje o zakonodavnoj zakonodavnom tekstu. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Hvala izvjestitelj. Ovaj put to nisam ja. Hvala kolege. Završili smo s glasanjem.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 mes chers collègues, nous allons passer la... kolege, sada predajemo riječ. Molim vas, molim vas. Dajemo riječ kolegi Valesi. Hvala. Dakle, ne znači da je sastanak završio s tim što je što smo završili s glasanjem. Prelazimo na e, partnerski sporazum o održivom urbarstvu između Europske unije i Republike Senegala i e, provedbenom protokolu. Dakle, Norika Nikolaj je izvjestitelj, već smo imali predstavljanje ovog prijedloga od strane komisije, razmijenili smo mišljenje Šestog studenog sada ćemo čuti predstavljanje e, izvješća i čuti rok za amandmane. Norika Nikola ima riječ odmah. Hvala, ali ne, neću ponavljati ono što je već rečeno, dodat ću nešto novo, kao tijekom prvog saslušanja reći ću da se slažem za uspostavu protokola sa Senegalom. Dragi kolege, želim vas obavijesti da sam već vodila razgovore s nevladnim sektorom i drugim relevantnim tijelima koji rade, surađuju sa nevladnim sektorom iz Senegala. Tražili su da se malo izmijeni izvješće, da se uvedu neke konkretne reference na temelju nove ribarstvene politike glede e, lokalno, regionalnog upravljanja projekata to je zahtijevalo jedan, e, jednogodišnje izvješće da vidimo kako ide provedba sporazuma i također su tražili da olakšam e, upravljanje između e, građanskog društva i vlade. Ja sam za. Imamo već izvješće gospodina Tarana i odbora za proračune. On je iznio preporuke da se od komisije za, i od vijeća zatraži godišnje izvješće o provedbi e, višegodišnjih sektorskih programa, kao što je to ranije u četvrtom članku protokola opisano, te da se zatraži od komisije da pošalje parlamentu i vijeću prije isteka protokola i prije početka pregovora izvješće ex kako bi se napravila analiza dobiti, troškove dobiti, ja se smatram da je to dobra inicijativa, ja sam napravila amandmane u tom smislu i slažem se u potpunosti s tim da se nastavi s protokolom i s izvješćem. Hvala Alene. Hvala Norika. Imamo dvoje ljudi koji se javljaju za riječ, kolega Is koji nam se pridružio u odboru za ribarstvo. Hvala, hvala predsjedniče. Hvala puno. Želim se ispričati u ime gospođe Lopez. Htjela je reći da daje podršku ovom partnerskom sporazumu između Evropske unije i Republike Senegala i sigurno će to omogućiti održivo e, ribarenje, omogućit će španjolskim i francuskim brodovima e, da rade budući vezano za ono što se događalo prije ovog sporazuma. Republika Senegal je preuzela obavezu da ne, da ne daje bolje uvjete nijednoj drugoj floti nego što su uvjeti koji su definirani protokolom u, za, s uniju. Što se tiče količina koje će biti na raspolaganju, one su značajne. 750 tisuća eura će se e, uložiti u razvoj ribarstva u Senegalu. Borit, će, se protiv, borit se protiv NNN, nelegalnog neregistriranog ribarenja. E, Evropska unija je se obvezala da će dati sredstva za razvoj kako bi se zaštitile vrste i to će omogućiti regiji da napreduje s ekonomskog stajališta. I htio sam samo reći, sam samo reći gospodine predsjedavajući da mi se slažemo s ovim i nadamo se da će se brzo usvojiti ovaj sporazum i ovaj protokol. Sada im kolegi Sí, muchas gracias, presidente. Tal y como manifestamos en el primer Zahvaljujem. Kao i kod prvog razmjene mišljenja. I kad gledamo izvješće koje je sastavio izvjestitelj, imam nekoliko stvari koje bih htjela reći. Prije svega, e, ideja da se pozove komisiju da nam omogući o članovima odbora da, im, da budemo prisutni na sastancima i da vidimo u suradnju kako, u kojoj nas komisija e, obavještava redovito o promjenama i razvoju situacije. I čula sam i od, kao što smo čuli od kolega, pa sam samo htjela reći nešto pozitivno vezano za flote e, koje su zadovoljne jer žele da se odobri ovaj sporazum što je prije moguće. Radit će se, najviše će koristi imati e, španjolska i francuska ribarska flota kao što smo vam rekla već, a reći ću ponovo, imamo šest flota koje ribare plavo perenu tunu i mislim da je to nešto što ovdje moramo naglasiti, jer tu ima koristi koje će se ostvariti kako u Luci Dakaru, tako i drugdje. To je službeno, službeni sporazum i htjelim, želim naglasiti svoju podršku i zahvaliti izvjestitelju. Hvala. Hvala sad Banko Lopez ima muchas gracias, eh, presidente. Zahvaljujem, gospodine predsjedavajući. Tijekom zadnjeg sastanka odbora jednoglasno smo se složili sa kompromisom koji je postignut vezano za ovaj partnerski sporazum i protokol sa Republikom Senegal. Moj klub daje podršku ovim e, preporukama. Republika Senegal je ključni partner Europske unije iz više razloga. i s njima imamo godinama dobre odnose. Već osam godina, već je osam godina prošlo od prvog sporazuma, od prethodnog sporazuma. A prvi je bio iz 1989. i zapravo je to bio i prvi sporazum koji je u tom području, e, u koji je u tom području, u tom području ušla Europska unija. Radi se znači o pozitivnom razvoju događaja i kao što je već rečeno, za, za šest ovih flota to su dobre vijesti, a isto tako to je u skladu sa povećanjem broja sporazuma, partnerskih sporazuma o ribarenju koji su to je radi se o petogodišnjem protokolu, što znači da će se u sektoru pojaviti mogućnosti za 38 ribarica da love u senegalskim vodama i one će vrlo brzo moći krenuti u taj posao. Ovaj sporazum partnerski o ribarenju zapravo je dio cijelog niza takvih sporazuma koji su u duhu ove nove zajedničke ribarstvene politike. Konačno htio bih reći da će to biti uzajamno, da je to jedan uzajamno koristan e, sporazum i za male ribare na lokalnoj razinu. Bitno je da gospodarstvo Republike, a bitan je i za ekonomiju gospodarstva Republike Senegala. Sporazum isto tako naglašava važnost vezanu za obavezu iskrcavanja u Luci Dakar. To je jedan uravnotežen sporazum koji će potaknuti i omogućiti održivu potrebu resursa na, za, obe, za obe strane u tom sporazumu. Hvala puno. Hvala. Peter, imaš Ja, voorzitter, hartelijk dank. <clears throat> Eh, zullen eh, overeenkomst... Hvala. Mi bismo podržali ovaj protokol, ali imam neke e, primjedbe. E, e, drago mi je da je uključena klauzala o ljudskim pravima. To je nešto što smo od uvijek htjeli, ali kada e, ovaj sporazum možemo suspendirati ako se ne poštuju ljudska prava. E, tako e, je dobro. I to što se mogu poduzeti mjere protiv nezakonitog ribolova u toj regiji i i dakle, ovo je ono najmanje što se može postići u ovom sporazumu. Zatim sljedeće E, e, što je sa vrstama tune e, za koje nismo sigurni kako je stanje stoka oko u vodama zapadne Afrike. Morali bismo to istražiti i u okviru upravljanja stokom u tekstu sporozuma. treba navesti da se ribolovne mogućnosti e, i e, naknada za to e, baziraju na preporukama rogalnih regionalnih savjetodavnih vijeća. Ostalo podupiremo. Hvala. Merci Peter. Hvala Peter. Pa Ima se Jako mi je drago da je zaključen ovaj sporazum. I podržavam ono što su rekli moji prethodnici. Prije svega još nekoliko stvari. Vidimo da su ponovno uspostavljeni odnosi u ovom području sa Republikom Senegalom i jako je dobro drugo, hoću reći, da imamo protokol koji pokriva područje od pet godina, ne dvije godine kao što je to slučaj kod, drugih. Mislim da je ono što je važno za Španjolsku i Galiciju, da imamo gdje, postoji to eksperimentalno ribarstvo, Hvala To će značiti da ćemo, da u tom imati napredka. da naravno ja dajem podršku sporazumu sa Senegalom. Zadnji puta kad smo razgovarali o ovom sporazumu ja sam izrazila svoju zabrinutost vezano za pitanje oslića. Imamo sada sporazum za dva broda i 10.000 tona. A što se tiče te e, vrste ribe situacija je vrlo nesigurna zapravo nije dobro, nisu, nema pravih procjena stoka i ne, nije jasno odnosno ne zna se nisu napravljene studije izvedivosti ni biološke ni financijske kojom bi se moglo definirati kolika bi bila količina ulova a i senegalska vlada je rekla da ne želi otvoriti pregovore o stokovima koji se ili potpuno eksploatiraju ili previše eksploatiraju. Zadnjih 6 do 8 ocjena, zadnjih šest do procjena stokova tijekom zadnjih godina e, ustanovilo je da je oslit previše se eksploatira i situacija je zapravo jako zabrinjavajuća i kad Evropska kad europska unija ribari samo da bi ostvarila viškove, mislim da ovu vrstu ribe iz toga treba isključiti. Da li se još netko želi javiti za riječ? Ne. Dobro, odmah dajem riječ komisiji Robertu Cezariju. Roberto, izvoli. Like to thank the... Vrlo kratko, htjeli bismo zahvaliti izvjestitelju za njegovo objektivno e, mišljenje koje je pozitivno i pokazuje zapravo realno kakva je situacija. Dijelimo mišljenja koja su upravo izrazili e, zastupnici još nekoliko pitanja koja bismo htjeli postaviti. Nemamo uopće problema što se tiče otvaranja i transparentnosti prema parlamentu, naravno, pa ćete biti stalno obavještavani o tome kako se koristi podrška. To je godišnji pregled koji se radi u zajedničkim odborima sa Senegalom i savršeno će to biti obavješteni o svemu što se tu događa. Nemamo problema ni u tome što sa senegalske strane imamo otvaranje prema civilnom društvu kad se radi o raspravama u zajedničkim odborima. To je nešto na što smo išto spremni. Što se tiče znanosti, samo nešto vezano za ovaj Skidžek Tunu o kojoj gdje se upravo ovaj mjesec radi procjena. Situacija je dobra što se tiče tih stokova treba još posla obaviti. To je nešto što je ikad planirao tu svakako postoji radna skupina koja je uspostavljena iz tog razloga i moram reći da je flota angažirana u, vezano za korištenje takozvane nezapličuće mreže koje imaju manje učinka na one vrste koje su u slučajni ulov. A što se tiče osjeća zadnji o savjet na bazi kojeg smo pregovarali sa Senegalcima je da taj ti stokovi koji se dijele između Gambije i Senegala nisu previše eksploatirani i zapravo nema E, zapravo lova ove ribe od kad smo završili protokol, kad je zaključen protokol iz 2006. jer je taj stok zapravo lovila flota Europske unije tako da od tada nitko to nije lovio. Prema tome, sa tog stajališta mislim da je to sve u redu, a osim toga jasno je u sporazumu da imamo jedan eksperimentalni pristup i radit ćemo i imat ćemo i raspravu ako nešto ne bude u skladu s našim načelima i s našom novom reformom isto tako e, i to ćemo s vama raspraviti na sljedećem zajedničkom odboru. Hvala vam lijepo. Hvala gospodine Sezari, hvala komisiji. Ponovno dajem riječ kolegici Nikolaj. Hvala uvaženi kolege na prijedlozima. Veći dio toga će se naći u izvješću. Hvala i komisiji jer je dala dva konkretna primjera. Želim precizirati jednu stvar. Došlo je do sporazum je izrađen uzmajući na um dakle znanstvene preporuke što je pozitivna pozitivan rezultat e, preporuka isto tako imamo znanstveni drugi znanstveni prijedlog e, glede istraživanja ulova atlantske tune i u okviru ovog sporazuma ukoliko imamo bilo kakvih problema možemo svake godine rješavati probleme eto toliko hvala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 ovisno o organizaciji našeg e, sastanka, a na plenarnoj e, to će biti prva plenarna u veljači 2015. godine. Toliko, hvala kolege. Prelazimo odmah na prijedlog uredbe parlamenta i vijeća o višegodišnjem planu o ribarenju baklara haringe i papelina. Jaroslav je izvjestitelj, danas ćemo imati razmjenu mišljenja, a prije toga dajem Bernaru Frisu riječ. Izvoli Bernar. Hvala lijepo predsjedavajućem. Kratko ću vam predočiti ovaj prijedlog. E, reći ću vam neke opće ciljeve koje želimo postići. Prvi element je da je to prvi prijedlog za višegodišnji plan upravljanja prema eh, u skladu s novom reformiranom zajedničkom ribarstvenom politikom, što znači da sada počinjemo s implementacijom, provedbom. Dugi, nakon dugih rasprava sa ovim okvirom oko kojeg smo se dogovorili. Imamo, pratili smo vrlo pažljivo parametra oko koji su se dogovorili vijeće i parlament u ovoj zajedničkoj ribarstvenoj politici. A druga opća primjedba da je, da je to put da pokušavamo provesti sporazum koji je e, postignut između vijeća i parlamenta pokušavamo se pokušavamo poštivati sve što je dogovoreno i vidjet ćete u ovom prijedlogu da on nije samo nov, nije to nešto što je u skladu sa širom političkom, političkim okvirom koji je dogovoren. I treće što želim reći je da je to novi prijedlog jer jer ima i nešto što do sada nismo radili, iako nam znanstvenici već godinama govore da bismo to trebali raditi, a to je da ne, uspora, ne pokušavamo pojedino ribarstvo posebno, uh, posebno pratiti, nego da moramo istovremeno se brinuti za više vrsta jer se one istovremeno love i to je način znači koji nam sugerira znanost, a mi ga sad želimo primijeniti i to bi mogao biti model i za druga područja. Što se tiče sadržaja plana, on je sveobuhvatan, e, jednostavno strukturiran, radi se o pokušaju da se napusti mikro upravljanje na europskoj razini, a da se istovremeno ipak ono bitno zadrži, znači jasni su ciljevi održivosti, ciljevi vezano za skupljanje i e, na bazi onih ciljeva da se održi maksimalni e, prinos i to, sve to definirano je rasponima. A još nešto je važno u ovom planu jer će ono omogućiti onima koji upravljaju ribarstvom, a i zakonodavcu Europske, da definira parametre za druge stvari kao što je implementacija obveze iskrcavanja koja stupa na snagu početkom godine, a kao što znate imamo i planove odbacivanja u još postojećoj e, legislativi koji, koji će zapravo nestati i nakon tri godine, a nakon tri godine morat ćemo imati jedan pravni okvir što će ovaj plan e, omogućiti, odnosno pomoći da se uspostavi. Plan e, je, je usmjeren na četiri vrste. Bakalara, harengu i papalinu i obuhvaća još, još neke vrste e, plosnatica koje su usputni ulov kako bi se ribarstvom upravljalo sveobuhvatno jer ne možete izbjeći usputni ulov budući da isto tako postoji i ta obaveza iskrcavanja vrlo brzo koja će se morati primjenjivati u ovoj regiji. I zadnja stvar koja je isto tako važno, važna i možda zapravo najbolje ilustrira filozofiju koja je u pozadini ovog pristupa, a to je da su važni elementi ovog plana da se osnaži regionalna suradnja, kako mi to kažemo. Koncept plana se bazira na nečemu što je vrlo dobra, već postojeća suradnja između zemalja u Baltičkom moru. Oni već zajedno rade i između sebe e, odlučuju i raspravile su i o ovom e, prijedlogu. Komisija je u tom smislu bila vrlo otvorena. Smatramo da tako treba i dalje raditi i taj način rada biti će zapravo e, ugrađen u zakon ako se zakonodavac sa time složi kad budemo u, razgovarali o detaljima upravljanja e, ribarstvom. To je jedan znači novi, novi plan koji će biti e, stari plan će biti zamijenjen jednim puno sveobuhvatnim planom koji daje odgovornost onima koji su stvarno uključeni u, u, u, sve, u sve te aktivnosti. Možemo zaključiti da je ovo jedna dobra prilika da se pokaže u čemu se sastoji novi pristup u okviru nove e, zajedničke ribarstvene politike i da on može funkcionirati i da je Europska unija u stanju definirati moderan zakonski okvir pa bismo svakako voljeli i nadamo se da će ovo biti jedan dobar presedan i da ćemo uspjeti doći do sporazuma i u kratkom, relativno kratkom roku u tom procesu su odlučivanja mi u komisiji. Naravno, jesmo spremni za svaku pomoć i suradnju kako bi se to ostvarilo. Hvala Bernaru ime komisije na ovim objašnjenjima koji idu u smjeru kojim želimo i mi da idu. Sada predajem riječ Jaroslavu Lesi koji je naš izvjestitelj za ovaj dosje. Izvolite. Hvala predsjedavajući. E, dragi kolege, e, dugo smo čekali ovaj plan. E, treba stvoriti okvir za upravljanje bakalarom, haringom i papalinom na Baltiku i tako plan koji uključuje više vrsta je učinkovitiji od plana koji uključuje pojedinačnu samo jednu vrstu. Dakle, treba eh, osigurati stabilnost eh, stokova eh, i tome prilagoditi ribolovne povlastice. A upravljanje se mora bazirati na najnovijim znanstvenim podacima koji uzimaju interakciju između stokova, ali i interakciju sa cijelim ekosustavom. Ja sam pogledao prijedlog e, komisije e, i nemam nekih značajnih e, komentara. Ovaj prijedlog je vrlo dobar. A potrebno su samo male promjene da, bi taj plan bio savršen. I između bakalara i pelagičnih vrsta postoje velika međusovisnost E, plosnatice koje su kao list e, e, zlatopjege i verak ili oblič takve plasnatice mogu biti prilov prilikom lova na bakalar i kako smo upravo čuli to e, nije upitno, ali vjerujem da e, ipak mislim da je e, komis, predlog komisije predetaljen postoje mnogo puta se spomenju plosnatice iako je ovo plan upravljanja bakalarom, haringom i papalinom. Dakle, plosnatice nisu glavne, glavna vrsta u ovom e, planu, to su i vrste koje mogu vrlo dobro preživjeti. E, dakle, ne radi se ovdje o planu upravljanja plosnaticama. Ne znamo ništa o biomasi plosnatica i o razini ribolovne smrtnosti. E, prilov e, plosnatice e, koje su, koji se uračunava talno upravljanje, dakle ne treba ugroziti plosnatice, ali komisija mora dati prijedlog ako bi se pokazalo da plosnatice e, e, veoma pate u ovoj situaciji mm, komisija morala bi dobiti mogućnost da predloži tehničke mjere e, nabrati sada ove tehničke mjere nije potrebno jer se time daje preveliki značaj obradi i zaštiti prilova moramo e, paziti da budemo jasni i da ne zbunjujemo ribare. I e, imao bih još e, pitanje u članku 7. Radi se o, o klopkama i košarama, vršama. Zašto? se govori o iznimci e, obveze iskrcavanja, ali samo kod lista. Zašto nisu spomenute i druge plosnatice i još nešto o ribolovnoj smrtnosti? Naslažem se s time da se ribolovna e, smrtnost e, e, uspostavi naš u širokom rasponu i da ne bude to prestrogo kako bi se, se ribolovne mogućnosti uvijek mogle prilagođavati prema veličini. I sada sam bio podatke od e, ICES-a i, vrijednosti kod e, Haringe i Papaline su e, povezane sa bakalarom. Dakle, to ne odražava stvarnost koja je danas prisutna, to je neprihvatljivo i to nije u skladu sa načelom predostrožnosti. Bitno je da se pobrinemo da se ti stokovi mogu oporaviti, a to nisam siguran da ovime omogućavamo. E, mi ćemo uspostaviti mjere koje će, e, nadamo se, uskoro biti e, usvojene. Ali što se tiče bakalara, Kod e, ICS-a smo imali znanstvene podatke koje uopće ne dovodim u pitanje, ali e, to je e, teško predvidjeti kako će biti izgledati evaluacijski rad. Iduće godine na plan treba ažurirati i revidirati nakon šest godina. Ja mislim da taj plan e, treba e, ponovo revidirati i ocijeniti nakon tri godine kao to vrijedi i za druge planove ovaj plan je vrlo dobar i ne možemo si dopustiti da e, takav inovatni instrument bude revidiran tek nakon šest godina. Stoga predlažem reviziju nakon tri godine. a kad rezultati budu e, pozitivni, onda iduću reviziju možemo provesti nakon pet godina. Zatim e, u godišnjem planu nema propisa koji omogućuju brzu reakciju putem tehničkih mjera. E, imamo e, mogućnost kvota, a to je po mom mišljenju nedovoljno, moramo ići korak dalje i na kraju htio bih e, još nešto pojasniti. Nadam se da će ovaj plan eh, neće utjecati na, na nadležnost između vijeća i parlamenta eh, jer vijeće godinama smatra da ono ima isključivu nadležnost u, na području ribarstva, a to je nešto što je štetno za cijelu eh, ribarstvenu politiku i to šteti među institucionalnim odnosima. Hvala lijepo. Hvala kolega Leza, vaš zaključak je odličan. Sada predajem riječ Mareku Grobarčiku koji je tražio riječ. Hvala predsjedavajući dragi kolege, dame i gospodo. rečestitam e, gospodinu zastupniku, ali i komisiji na ovom novom principu upravljanja u um Baltiku, jer ove tri vrste bakalar, haringa i papalina su dominantne u Baltiku i do sad e, su ove vrste izolirano promatrane i nije bilo interakcije i e, sad ću se osvrnuti na prošlost. E, sjećamo se što se dogodilo sa višegodišnjim planom za bakalar od 2007. Možemo općenito reći da smo dobili katastrofu što se tiče bakalara u, na Baltiku. ICES je E, još prije pregovora rekao e, predložio zapravo reduciranje kvote za bakalar od 50%, a to je ipak smanjeno na 22% iz političkih razloga. Zamislite koliko novca napora e, je to ostajalo ribare, a da ne spominjemo cijeli e, novac e, koji je potrošen na mjere koje nisu dale nikakva rezultata. Mm, to, je, mm, to su bile mjere koje u stvarnosti nisu polučile e, rezultate. Sada ipak imamo globalni, globalno načelo za upravljanje sadašnji znanstveni podaci su odlučujući. Ja sam eh, se eh, našao s koordinatorima, govorili smo o delegiranim aktima i molio sam eh, da se ne poveća referentna vrijednost bakalara na 35 cm jer E, Znanost je donedavno tvrdila da se kvota e, ne e, smije mijenjati jer se inače e, love nedorasli primjerci koji se još nisu razmnožavali. A ako idemo samo tri, iznad 35 cm onda možemo osigurati da se bakala razmnožava. Sastali smo se u Švedskoj sa znanstvenicima da je referentna veličina bi zapravo trebala biti još e, veća i treba prilagoditi e, veličinu oka na mrežama. E, nije bilo promjene propisa i sad dolazi do rasprave, ali stvarnost je da bakalara više na Baltiku nema, više uopće nema odraslih primjeraka pelagijske vrste. Mm, mm, uopće ne dolaze e, u dodir sa bakalarom i zbog promjena ekosustava zašto se nije o tome prije razmišljalo zašto se e, o tome nije raspravljalo prije sedam godina zašto takvi predlozi nisu dani prije sedam godina pitanje e, gospodina Valensu ne bismo li trebali e, uspostaviti zaštićeno područje u ovom planu s obzirom na stvarnu situaciju i, i, htio bih apelirati da delegirani akti e, e, kako bi se smanjila dožina. Hvala. Werner Kuhn, hvala predsjedniče. Hvala svima da smo ipak postigli cilj i, i sastavili plan za više vrsta za određeno ribolovno područje i prijedlog komisije je veoma konstruktivan u tom smislu i izvjestitelj kolega Valensa je odradio dobro svoj posao e, i analizirao je, e, cijelu situaciju i kako izgleda znanstvena situacija na Baltiku. Mišljenja se ne razlikuju previše, ali postoje e, mišljenje kako utvrditi dob primjeraka i to e, što se znanosti tiče e, ne vodi do točne procjene biomase e, o mrijestu i tu je nastala razlika koju smo imali prošli put. Što se tiče predloga ICS za bakalar koji se razlikovao od eh, od onoga što je odlučio vijeće, ali vjerujem da je to samo eh, popratna eh, priča jer bitno je da ovaj plan za više vrsta zaista prihvatimo. On je interaktivan kao što je Jaroslav rekao, e, e, na Baltiku postoje e, grabežljivice, dakle riba koje jedu ili one koje su pojedene, što želimo biti. Dakle, bakalar je grabežljivac, a mlada haringa je dobra hrana za bakalar prema znanstvenim kriterijima treba to dobro uskladiti kako ćemo to e, izvesti i moramo uzeti obzir da je Baltik e, e, direktno povezan sa Sjevernim morem sa Skagerakom. E, e, gospodine Grobačik, znate da salinitet opada prema e, što istočnom Baltiku i znanost bilježi različite situacije i biološku situaciju kao recimo u Botničkom e, zaljevu kao e, za razliku od juga Baltika koridori koji su sad uspostavljeni za ribolovnu smrtnost, odnosno e, ribolovne kvote. Ni, ne slažemo se koliko se one mogu pomicati plan upravljanja morao obuhvaćati i mala i srednja ribolovna poduzeća sa plus e, ili minus 10-15%. Moramo dati jasnu definiciju i čvrsto odrediti kako se utvrđuje stoka e, e, mrijesta, odnosno biomasa Regionalizacija e, je prvi put da se spominje u uredbi kolegica Rodost je radila, izradila vrlo dobro izvješće o tome i, i uključenje regionalizacije je vrlo dobro i e, kako će ta regionalna savjetodavna vijeća djelovati za Baltik. E, postoji e, organizacija Baltfish i u njoj su uključeni svi ministri za ribolov i poljoprivredu zemalja koje su na Baltiku i bitno je da E, svi sudjeluju i to je e, izazov za nas kako ćemo da onda uključiti obvezu iskrcaja početkom 2015. u ovu novu uredbu. Hvala lijepa. Hvala Werner, sada predajem riječ kolegici Nikolaj. ove biološki interaktivne e, vrste e, plan upravljanja su je dobar i to od, je održavanju stoka i e, stoga možemo e, predvidjeti koje se vrste love i koje će se vrste loviti. E, cilj je da se e, se dobije što je održivije moguće ribar, Za, to će biti za sve brodove Europske unije bez obzira na njihovu duljinu i ova uredba se bazira na znanstvenim konzultacijama i na savjetodavna vijeća na Baltiku, a i nacionalna odbori su ovo, ovaj princip podržali o evaluaciji na tri, e, na triju vrsta i e, to će pomoći dugoročnijoj e, ocjeni e, količina ulova. A nešto bih još htjela naglasiti, naime e, bitno je da dobijemo referentnu veličinu za zaštitu da ne idemo ispod kritičnog minimuma nekog stoka i da možemo imati što održiviju proizvodnju 2015. koja može biti e, izračunata. A što se tiče e, šestogodišnjeg plana, imamo novo načelo upravljanja i e, kada se taj višegodišnji plan revidira, evaluira nakon e, šest e, godina, onda negativni učinci se ne mogu ublažiti. Tri godine revizija, a nakon tri godine bi možda bilo dobro rješenje. Već je mm, donesen, donesen propis koji e, stupa na snagu. To bi mogao biti model za daljnji rad i komisija je predvidjela da kod drugih e, vrsta da se krene, možda bi ovo bio dobar početak e, i da se to učini u ovom slučaju dobro. Mislim da su e, opcije ponuđene dobre. Hvala Norika. Ulrike riječ sada. Hvala. Zahvaljujem se komisiji i izvjestitelju. Mislim da je ovo dobra podloga koju imamo pred sobom i mislim da možemo relativno brzo doći do uh, odluke. No, jedno je jasno, nemamo više vremena e, da pustimo ribe da čekaju jer ribe čekaju ovaj plan e, pozadina je bila ta da nas vijeće nije htjelo braniti, ali od ožujka imamo politički dogovor svih institucije i stoga se uopće ne brine i ako se sad e, složimo e, mislim da će to brzo ići ja bih htjela da to ide još brže e, molim da promislite je li pametno imati evaluaciju nakon tri godine jer su se ribari će se ribari baš e, naviknuti na jednu vrstu propisa. Jasno je, da moramo provesti evaluaciju, ali smatram da bi nam trebao ipak dulji vremenski period, e, mnogo rečeno o znanstvenim podacima. Ja se obraćam Mareku ja sam bila s njim na sveučilištu u Ščećinu i onda smo e, čuli mnogo o katastrofalnom stanju stoka bakalara, ali e, naš institut u Njemačkoj e, na Baltiku E, dao je nove brojke i e, koje kažu da se bakalar e, umuđe vremenu oporavio i, i dobili smo upozorenje da da smo stavili preveliku referentnu veličinu jer rekli smo za RPO da što je malo ne smije biti korišteno za ljudsku konzumaciju. Dakle, e, to znači bakalar od 35 cm postaje materijal za riblje, brašno, e, je li to e, luksus koji si možemo priuštiti? O što, što se tiče znanstvenika i različitih izjava, Werner Kun e, ima jedne podatke, Jaroslav ima druge podatke. Mislim da bi bilo dobro da e, se još raspitamo e, kod znanstvenika koje su činjenice danas i da nekako to sad lebdi u zraku. Imam prijedlog i molim kolege da promisle o tome dogovorili smo se e, da uredbi da nam treba zaštićena područja gdje se stok može oporaviti, ali sada se radi o financiranju, ne možemo e, ostaviti ribare na cjedilu, njima treba financijska potpora i ako imamo zaštićena područja e, ako su se prema članku 33 eh, a onda možemo eh, isplatiti ribarima nekakvu premiju eh, radujem se suradnji i mislim da ćemo nešto razumno na kraju dobiti. Hvala lijepa. Hvala, još jedna kolegica mora. Evo, ja sam zadovoljna. Ja sam zadovoljna svojim kolističkim pristupom. Mislim da smo čuli puno mudrih riječi. Ja bi nešto htjela reći o preporukama IKAS-a u planu. To je isto već to se zapravo, tamo su se podaci zapravo preliminarni podaci i malo je to ubrzala komisija. Mislim da trebamo čekati konačnu evaluaciju IKAS-a i da onda pažljiv i onda prihvatiti jedan konzervativni, pažljivi pristup kad budemo analizirali preporuke IKASA. Mislim da, IKESA, mislim da mi kao odbor trebamo staviti naše e, amandmane kad čujemo preporuke IKESA. E, zna, čuli smo da je teško raditi procjene stokova, a potpuna procjena biti će u ožujku, trebamo čekati na to. Mislim da bi inače bilo neodgovorno djelovati. Što se tiče, e, ovo je jedan kompleksan dokument, više vrsta riba se istovremeno prati. Trebamo e, vremena da se istovremeno evaluiraju sve tri vrste riba, a to je jedan novi pristup. Prema tome, Mislim da treba naglasiti da naš pristup treba biti pažljiv i mudar, a to zahtjeva vrijeme kako bismo mi u našem odboru čuli stručnjake, a i sve one kojih se to tiče. Hvala vam. Prije nego kolegi Velezi damo riječ e, da zaključi, prozvana je komisija u dva, tri navrata, dakle, Beran Frinc, imate li nekoliko odgovora za pružiti? Da, hvala. Prije svega hvala na komentarima. Hvala izvjestitelju koji je, ja mislim, zapravo dotaknuo sva pitanja koja nisu uvijek laka. Isto tako nije tajna da smo i mi ozbiljno razmotrili sva ta pitanja i vjerujemo da je naš prijedlog dobro zasnovan na dobrim činjenicama, ali naravno nemamo mi ni monopol, niti znamo koje je pravo znanstveno stajalište neke. Znači od tih stvari još uvijek traže raspravu i to bi bila preliminarna moja e, primjedba što se tiče znanosti posebno kad se radi o raspravu mortaliteta riba i kad se radi o činjenici da biološke interakcije u tom prehranidbenom lancu trebaju isto tako biti uzete u obzir. Jasno je da znanost dostiže, dolazi do nekih rezultata, a to nije zato što oni nemaju, znanost znanstvenici nemaju e, kompetencija, nego se radi o kompleksnom e, e, području i mislim da je potrebno doći do kompromisa u smislu da naš projekt ide dalje, a da istovremeno bude zasnovan na zadovoljavajućim znanstvenim podacima. I biti će nam e, drago da sve novo što čujemo od ICES-a uključimo u ovaj proces i dodamo ako možemo, rado ćemo podržati ciljeve koje su ovdje održane, ako to budemo mogli. No, mislim da u jednom trenutku ćemo trebati ne samo znanstvenu nego i političku odluku donijeti vezano za ono što je opasno. Kao što je već rečeno, imamo tu element stabilnosti koji je potrebno osigurati ribarima. I tu se znači radi o nečemu što nije samo znanstvena odluka, nego je nešto što ima i političku dimenziju i to zakonodavac treba uzeti u obzir. Osim toga, što se tiče e, plosnatica, treba biti jasno da ovo nije plan upravljanja tom vrstom. Potpuno ste u pravu. Mi smo samo htjeli otvoriti mogućnost da se tehničkim mjerama upravlja i ovim vrstama koje su dio slučajnog ili usputnog ulova, odnosno prilova. Imat međutim, trebat ćemo dodatne podatke, ali mislim da je pristup e, takav da se mogu složiti s vama. Što se tiče članka sedam tu se radi o tome da se one da se ribe puste natrag u more koje spadaju u e, obavezu ako su još žive a spadaju inače u, obuc, u obavezu iskrcaja prema tome poveznica je tu zapravo opsekte te obaveze iskrcaja. Što se tiče e, područja gdje je zabranjeno ribolov, mislim da je to jedna mjera koja i koju isto tako mi predlažemo i to je znanost dokazala da ima bitne učinke što se tiče očuvanja pojedinih vrsta. I to očuvanje vrsta bitno je isto tako. A što se tiče perioda evaluacije, Nemam ja iluzija da šest godina neće značiti savršeno nešto, nego samo da objasnimo zašto mislimo da je to dobro razdoblje kad se radi nešto inovativno, treba vremena da se stvari E, provedu na terenu pa smo zbog toga mislili da je potrebno određeno vrijeme da bi se stvarno moglo razmotriti što se postiglo da bi se moglo izvući zaključke no naravno mogu shvatiti da je za ovakav proces evaluacije taj period od šest godina možda ne uobičajeno dug, no hvala vam u svakom slučaju na konstruktivnim komentarima. Hvala u svakom slučaju ja volim čuti da komisija s vremena na vrijeme prizna da neke odluke trebaju biti političke. Da, tako je, one su ponekad znanstveno utemeljene, a ponekad su politički utemeljene. Dakle, lijepo što ste to rekao, A sada ponovno dajem riječ izvjestelju Jaroslavu za zaključnu riječ. Hvala predsjedavajuće da ovo je prva razmjena mišljenja i sada sve treba se suočiti sa političkom i znanstvenom stvarnošću i još bih nešto rekao o znanstvenim podacima. Vjerujem da ne smijemo više čekati. Možemo uvijek pretpostaviti da će e, znanstvenici e, predstaviti neke nove podatke. Dakle, mislim zato da moramo krenuti na posao na osnovu ovoga što imamo, a kada dođu novi e, znanstveni podaci, onda taj plan možemo prilagoditi ne možemo čekati nešto što bi možda moglo doći za par mjeseci. Ja ću zajedno sa gospodinom Kunom e, održati e, sastanke sa znanstvenicima i ostalim e, zainteresiranim strankama. Pozivam sve da sudjeluju u tim radionicama i svi mogu donijeti svoje, predstaviti svoje studije. Znamo da je tih studija mnogo a mm, bitno je da se uhvatimo u koštat s ovim planom, dugo smo ga čekali e, i sada moramo zasukati rukave i baciti se na posao. E, još jednom podsjećam na radionice. Hvala Jaroslave, dakle Rokovi sljedeći, imat ćemo razmjenu mišljenja 21. do 22. Eh, siječnja, ovisno o našem rasporedu, o rasporedu odbora. Predstavljanje je rasprava o prijedlogu izvješća 23. ili 24. veljače 2015. godine, zatim rok za amandmane trenutno je 27. veljače 2015. godine, tako bi trebalo ostati. na odboru ćemo glasovati 30. ili 31. trećega na plenarnoj, e, na plenarnoj to će biti druga plenarna u četvrtom mjesecu 2015. Eto, toliko kolege. Završili smo s ovim dijelom rada i sad prelazimo na e, dio sjednice iza zatvornih vrata, tako da ću zamoliti naše prijatelje koji ne sudjeluju u ovom e, dijelu sastanka iza zatvornih vrata da izađu i zamolit ću Norjevans da dođe na predsjednički stol. A razgovarat ćemo o ribarstvu s trećim zemljama. Perfekt, Perfekt.